možda za 10, 20, 30 godina naša djeca će znati, ali ja se nadam svemu najboljem za sve nas. Dobro, onda pređemo na glasanje. To će trajati više od sat vremena i molim vas koncentrirajte se ako želite da elektronički provjeravamo e, zatražite to ali molim da e, konstruktivno surađujemo e, nećemo danas imati obrazloženja glasanja to ćemo učiniti sutra izvješće Alfonsi tu ćemo glasati poimenično, ne ispričavam se, izvjestitelj gospodin Alfonsi, imate li nešto za reći prije glasanja? Dame i gospodo, gospodin Alfonsi ima pravo na to, molim vas da se smirimo i dopustimo ako on želi nešto reći. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Vrlo kratko. Kulturna raznolikost koja je predmet ovog izvješća je bitna dimenzija europskog projekta, a to se temelji na Lisabonskom ugovoru koji kaže da Europska unija treba doprinijeti e, očuvanju e, jezika i razlika među različitim e, nacijama. E, postoje jezici koji su ugroženi, to su potvrdili naši znanstvenici i UNESCO. E, postoji cijela jedna kultura nestane kad izgubimo jedan jezik. E, to je tema koju smo dugo odlagali i sad se moramo s njome pozabaviti. Ovaj je tekst jednoglasno izglasan na odboru za kulturu i zato E, se nadam da ćete ga i vi podržati. Europski parlament je e, poduzio inicijativu za jednu novu e, dinamiku kojom ćemo podržati desetke tisuća Europljana kako bismo im pomogli da očuvaju svoje jezike i kulturu. Hvala lijepa. Otvaram glasanje poimenično. Zatvaram glasanje. usvojeno. E, izvješće Grote. Oni koji su za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Izvješće Lavija također poimenično. Otvaran glasanje, Zatvaran glasanje. Izvješće usvojeno drugo lavija izvješća, opet pojmenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Izvješće Lavija i Von, opet poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće Fernandez poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće Lavija opet poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. A sada molim vas obratite pozornost, ovo će biti komplicirano. Izvješće Lapaž. Imamo 50 amandmana od odbora za e, okoliš. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Samo jedno upozorenje. U vezi sa glasanjem e, kluba zastupnika EPP-a što se tiče amandmana 60 postoji e, tu ćemo glasati u dva dijela prvi dio gdje ćemo glasati poimenično označen je kao kao ključno glasanje. Drugi dio koji je također poimenično glasanje nije označeno kao ključno glasanje, ali trebalo bi također biti ključno glasanje. Dakle, i drugi dio bi trebao biti ključno glasanje. Drugi dio amandmana 60. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala. Dakle, svih 50 amandmana e, koje za 13 amandmana e, odbora za industriju. Tko je za, protiv, sužan? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, odbijeno. Ovi amandmani su odbijeni. Amandman 3. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvojen. Amandman 5. Tko je za? U redu provjerit ćemo. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen. Ovo je bilo jasno odbijeno, ali ako želite provjeriti možemo. U redu, izvolite, otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Amandman je obijen. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Morat ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jasno odbijeno. Samo 26 je bilo za. Tko je protiv? E, amandman 26 odbijen. 31 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 43 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 44 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 45 tko je za, u redu 44 provjera elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 45. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 46 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 47 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 48 za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 51 tko je za? u redu provjera elektronički 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 51. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 56. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 57. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. 64 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 90 za, protiv, suzdržan, odbijeno. 91 za, protiv, suzdržan, odbijeno 92 za, protiv, suzdržan, odbijeno 93 za, protiv, suzdržan, odbijeno 93 provjera elektronički, otvoran glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno 95 za protiv suzdržan odbijeno 97 tko je za u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržan odbijeno drugi dio U redu provjerit ćemo prvi dio amandmana 97 elektronički zatvaram glasanje to je usvojeno molim vas dignite ruku ako želite podržati neki amandman. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 104, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 105, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 110, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno. To je odbijeno sa dva glasa više protiv nego za. Dakle, moramo biti precizniji. 122. Tko je za, protiv, suzdržan? Odbijeno. 138. Za, protiv, suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. 138. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 140. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Manman 41. Tko je za? Protiv? Provjera elektronički. 40 Provjera 140. Tko je za? Otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Dakle, to je odbijeno. 41, 141 tko je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo elektronički. Amandman 41, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. odbijeno jedan glas više protiv nego za 184 tko je za protiv suzdržan molim vas dignite ruku oni koji ste za protiv suzdržan odbijeno provjera elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno 144 poimenično glasovanje otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno 42 tko je za protiv suzdržan provjerit ćemo elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje Odbijeno. Amandman 60 u tri dijela poimenično. Prvi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Eh, izgleda da sam pogriješila, nismo imali tri nego dva dijela, dakle 180 eh, otpada, 147, tko je za, protiv, to ćemo provjeriti elektronički, 147, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 63 u tri dijela, prvi dio, tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Provjera elektronički. Treći dio, amandman 63, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 189. Ko je za? Protiv? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 78 poimenično glasanje. Izvolite, od, zatvaram glasanje. Odbijeno. 79 tko je za? Protiv, suzdržan. Odbijeno. 80 tko je za? Protiv, suzdržan. Moramo provjeriti elektroničko otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbijeno. Madman 152 u tri dijela poimenično otvaram glasanje za prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno treći dio tko je za e, pardon otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno amandman 131 tko je za protiv suzdržan odbijeno amandman 167 E, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 152 poimenično otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 167 opet poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 181 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 178 otpada, 81 otpada, dolazimo do 152 poimenečno otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 167 poimenično otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 185 koje je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 82 otpada. 83 tko je za, protiv, suzdržan. E, odbijeno. 84 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 187 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 153 Znači provjera 187 elektronički otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 153 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno usvojeno 85 tko je za protiv suzdržan odbijeno amandman 86 87 tko je za protiv suzdržan odbijeno 154 tko je za protiv suzdržan usvojeno 67 tko je za protiv suzdržan to ćemo provjeriti elektronički otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbijeno. 169, 171, ne, ispričavam se, 149. Ko je za, protiv, suzdržan? Molim vas, oni koji ste za, dignite ruku. Protiv, suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 169 do 171 koji je za, protiv, suzdržan, provjera elektronički. Otvaram 169, 171, zatvaram glasanje. Odbijeno. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. 157. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 107 u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Provjera trećeg dijela elektronički otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojen treći dio. 190 tko je za, protiv, suzdržan, provjer elektronički. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. 179 poimenično glasanje, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 108 tko je za protiv suzdržan odbijeno 159 tko je za to je poimenično glasanje otvaram zatvaram glasanje odbijeno 166 tko je za protiv suzdržan odbijeno 161 poimenično otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbijeno. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 112. Provjera 111. Vraćamo se 111. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 112 poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 113. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 114. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbijeno 115 poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno 116 poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno 162 otpada 106, 117 poimenično otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 118 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 119 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 163 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Provjera elektronički. 163 zatvaram glasanje. Odbijeno. 120 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 164 poimenično otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. 186 sa amandmanom izvjestitelja, izvolite. Izvjestitelj, izvolite imate riječ.

Mikrofon je ne radi očito. Thank you. Hvala vam. Dakle, imam jedan osmeni amandman. E, želim brisati, brisanje D u aneksu 9 e, gdje se spominje celuloza kako bi se to moglo uključiti u dio A devetog aneksa. Ovo je vrlo tehnički naravi, ali to znači zapravo da e, celulozni materijali će se koristiti na popisu naprednih biogoriva. Nadam se da je to jasno. Dobro, ukoliko nema nikakvih prigovora, glasat ćemo o tome kako je izvesteljica rekla. 186, tko je za, tko je protiv, suzdržani, ponovno tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički. Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 180 je povučen, 121 i 167 se ne razmatraju, Prvi dio odredbe amandmana 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman šesti. Zatim 123. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman šesti sada. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 124. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? Elektronička provjera za 124. amandman. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Usvojeno za tri glasa. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 127 se ne razmatra. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 174. Tko je za? Želite elektroničku provjeru za 128? Dobro. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 174 za, protiv, suzdržani. Elektronička provjera. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 14. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 130 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički, 130. amandman, glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 175 se ne razmatra, 182 za, protiv, suzdržani, odbijeno, ali ako želite možemo elektronički provjeriti, dobro, 182, glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 18 za, 18 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 176 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 183 za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. 183. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 19. Ne razmatra se. 180, 134 za protiv suzdržani. Elektronička provjera. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 20 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio za, ne razmatra se drugi dio. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, odbijeno. 133 i 139 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 136 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Elektronička provjera, glasovanje otvoreno, glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 130, 141 za, protiv. Elektronička provjera, 141, glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 32, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 142 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Dakle, jednaki broj glasova za i protiv, što znači da je odbijeno. Ovako, predlog komisije, e, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Relatrice vuole želi ponovno uzeti riječ, izvolite. Hvala vam. E, gospođo predsjedavajuća, predlažem da odgodimo glasanje o legislativnoj rezoluciji u skladu sa člankom 157.2 i također bih željela dobiti mandat za pregovore. Gospođa predsjedavajući da e, ovo je jedan e, sporno, ovo je jedno sporno izvješće i ja vas molim da ne usvojite ovaj prijedlog. Bene, mettiamo Dobro. Glasat ćemo o prijedlogu izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to elektronički ako mislim da se odbija. Glasovanje otvoreno. Ne, nije još. Sada je. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno s jednim glasom. Quindi pongo in votazione il progetto di risoluzione Dakle, glasamo o nacrtu legislativne rezolucije pojmeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno.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 Možemo li molim vas nastaviti? za Prvi amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman šest, tko je za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno, no molim vas jasno dignite ruke u zrak. Inače će sve skupa dosta dugo trajati. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 9. Tko je za? protiv, suzdržani, uz, odbijeno, amandman 1, ne, najprije elektronička provjera, amandman 9, glasovanje zatvoreno, usvojeno. Amandman 10, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11, za, protiv, suzdržani, Usvojeno. 12 za. Dobro, elektronička provjera za 11. Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 13. Imali smo usmeni amandman od izvjestitelja izvjestiteljice. Hvala vam lijepo. Željela bih jednu promjenu datuma unijeti u ovom članku. Umjesto 31.10. želimo imati 31.12.2013. godine. S obzirom da smo već u devetom mjesecu, dakle nema dovoljno vremena da komisija novu procjenu ponudi. Hvala. Ukoliko nitko nije protiv, amandman 13. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Elektronička provjera, 14. amandman. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16, poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 19, tko je za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Elektronička provjera, dobro, dakle 19. amandman, glasovanje zatvoreno, odbijeno. Zatim prijedlog komisije prema amandmanu tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Nacrt legislativne rezolucije, poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Le 1. Chi favore? Izvješće gospođe Le Grip. Prvi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno. Drugi se ne razmatra. Dolazimo do pojmeničnog glasovanja o prijedlogu prema amandmanu. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Sada poimenično glasovanje za nacrt legislativne rezolucije. Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Skota. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi se dio ne razmatra. Glasanje za prijedlog komisije za protiv suzdržani usvojeno. Glasanje nacrtu legislativne rezolucije, poimenično glasanje, glasanje zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Hrote. Izvjestitelj je zatražio riječ. E, Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kolegice i kolege, ne želim e, odlagati ručak, ali prije nego što odemo e, na ručak moramo se dogovoriti o direktivi o doručku. Dakle, odbor Envi želi da se tekstovi amandmana objave. Još nemamo saopćenje komisije, ali indirektno smo dobili e, informaciju da bi do objave trebalo doći unutar jednoga mjeseca. To je važno, dakle sad možemo glasati o ovom izvješću. Dakle, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio se ne razmatra. Glasamo pri prijedlogu komisije. Tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Poimenično glasovanje o legislativnoj rezoluciji. Otvaram, zatvaram. Usvaja se. Za je izvještaj. Gospodin Hunti se tražio da mu se da riječ. Hvala. Dragi gospodine predsjedniče, odnosno predsjednice i dragi kolege, na sastanku predsjednika smo predložili da se o ovome raspravlja, zato što je ovo veoma važno. Ja sam sastavio mišljenje na osnovu našeg odbora. Drugim riječima, negativne posljedice ovog javnog projekta na okoliš je nešto što trebamo jako ozbiljno razmotriti i nažalost e, ovdje je to pred nama, a nije provedena rasprava. Tako da ja sada predlažem da ako se provede rasprava trebamo saslušati komisiju kako bi parlament e, mogao na odgovoran način reagirati zato što znamo da se vrši pritisak e, da se o ovome raspravlja na plenarnoj u listopadu i da se nakon toga glasuje. Ali potrebno je da se raspravlja, da se raspravlja o samoj suštini ove stvari. Hvala. U redu, znači hoćete to odgoditi do naše prve plenarne sjednice e, u listopadu, e, dakle da čujemo da li netko hoće nešto reći ili ćemo samo glasovati. Dakle, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Sada imamo Gavrijeli izvještaj e, poimenično. Otvara se, zatvara se. Usvaja se. Još jedan izvještaj e, Gabriele, gospođe Gabriele, otvaramo poimenično glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Izvještaj Papa Nikolao. Točka 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak 19 koje za, protiv, suzdržani usvaja se. Stavak 34 e, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Sada ćemo u drugom dijelu glasati elektronski otvaramo, zatvaramo. Usvaja se. 46 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. 52 od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično otvaramo. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 62 poimenično otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. 63 u dva dijela prvi dio poimenično otvaramo. Zatvaramo. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 u dva dijela prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. Sad smo došli do kraja tog dijela. Dakle, sada ćemo e, glasovati o nacrtu rezolucije poimenično. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. izvješta izvještaj njezin da vidimo poimenično zatvoreno odbija se Amandman treći poimenično otvaramo zatvoreno odbija se Stavak drugi. Tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Stavak četvrti. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Provjerit ćemo za drugi dio stavka četvrtog. Zatvoreno zatvara se glasanje. Odbija se.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 stavak 21 drugi, prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio poimenično otvaramo uzo zatvaramo usvaja se 25. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Usvaja se. Drugi dio. Poimenično otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. 44 poimenično otvaramo. Zatvaramo. Amandman 1 za protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Provjeravamo otvoreno, elektronično glasovanje. Zatvoreno. Odbija se. 57. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronski. Zatvara se glasanje. Usvaja se. Stavak 58. u tri dijela. Prvi dio e, za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Treći dio za protiv suzdržani usvaja se. 59 u dva dijela prvi dio poimenično otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, to je poimenično. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Treći dio Otvaramo glasovanje. Poimenično zatvaramo. Usvaja se. 68 u dva dijela, prvi dio za, protiv suzdržani, usvaja se, drugi dio poimenično otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Stavak 74 u tri dijela. Prvi dio otvaramo. Poimenično glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se drugi dio. Poimenično otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se treći dio. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 76 u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronski. Otvaramo. Zatvaramo. Odbija se. 82 poimenično glasovanje. Otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. 84 dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba F u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba 9, Prvi dio e, za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna odredba S u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Dakle, cijeli prijedlog poimenično otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. A sada imamo izvješće gospođe Koraca Bild. Dakle, izvješće Koraca Bild, amandman 9. Pojmenično otvaramo glasovanje. Ne, oprostite. Gospođa Koraca Bild, izvolite. Samo vrlo kratko apeliram na kolege, sve kolege, da glasuju odgovorno i za e, ovu direktivu glasovanje protiv te direktive je glas protiv radnih mjesta. Čuli smo što su rekli socijalni demokrati o socijalnoj dimenziji koja je potpuno obuhvaćena i ugovorom i ovom direktivom o uslugama. Hvala. U redu. Možemo e, preći na glasovanje. Dakle, e, amantman 9. poimenično otvaramo. Zatvaramo. Odbija se. Amandman jedan e, Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman dva Poimenično. Otvaramo. Zatvaramo. Odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deset, poimenično otvaramo, zatvaramo, odbija se. Amandman četiri, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman jedanaest Poimenično otvaramo glasovanje, zatvaramo glasovanje. Odbija se. Amandman peti, poimenično. Otvaramo glasovanje, zatvaramo. Odbija se. Amandman šesti, za, protiv, suzdržani, Morat ćemo provjeriti elektronski. Otvaramo. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Pojmenično. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbija se. Amandman 7. Pojmenično. Otvaramo. Zatvaramo. Odbija se. Amandman 8. E, ponovno pojmenično otvaramo glasovanje, zatvaramo glasovanje. Odbija se. I sada glasamo o rezoluciji. Pojmenično otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. Posljednje izvješće Menendez del Valle. Izvjestitelj, izvolite. Gospođo predsjednica Nažalost, mi smo glasali protiv ovog izvješća i to je neodgovorno i ide protiv otvaranja radnih mjesta i mislimo da je to zaista prava sramota od strane zelenih i crvenih. U redu prelazimo na Delvalje, izvještaj Delvalje, gospođa Gebhardt. Drage kolegice i kolege, mi kao socijaldemokrati nikako ne možemo podržati izvješće u kojem se negira socijalna dimenzija uslužnog sektora i odbijam ovo što je rekla kolegica e, Korac Bild. Bene, u redu, zadnji izvještaj, e, Menendez del Valle. Prvi amandman za protiv suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo elektronski. Hoćete da se provjeri elektronski u redu, a otvaramo glasovanje? Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Bili ste u pravu. A sada Nacrt rezolucije kao takve za protiv suzdržani usvaja se. Hvala vam na pomoći i sada prekidamo s radom do 14.30.